sutra u vrijeme koje ste naveli. A sada po dnevnom redu na redu su smjernice za proračun za 2017. dio treći, izvješće gospodina Gejera i započinjemo s vama, gospodina Gejera, odmah. Danke, Frau Präsidentin. Hvala vam. Dame i gospodo, Europski parlament pokušava se hvatiti u koštac s političkim izazovima pred Europskom unijom. Europski parlament bavi se trenutnim e, izazovima i sagledati koje su njihove financijske posljedice. Vijeće je napisalo stranice i stranice koje su više manje copy-paste direktiva e, koje već postoje, no godišnje brojke su samo zamijenjene, nekoliko je riječi parafrazirano, ali to nije dostatno. Znam da je njemačka vlada pokušala e, razmotriti kako više pažnje bi možemo pokloniti upravo krizi vezano s migracije, ali to je teško, nemamo niti direktivu vijeća koja zapravo odrazila stanje vezano uz situaciju. 5 e, milijardi eura je usmjereno upravo rješavanju problema migracije tijekom proteklih 12 mjeseci kako bi se e, platilo mogućnost školovanja i stambenog zbrinjavanja djece u Siriji i marže su upotrebljene i iskorištene koliko je god to bilo moguće. Vijeće je glasalo za te e, margine i pokazalo se da je situacija takva da je vijeće zauzelo zapravo isti stav koji je imala i u proljeće 2015. kad smo bili vrlo daleko od vrhunca ove trenutne situacije. To jednostavno nije suočavanje sa stvarnošću. Potrebno nam je veći obuhvat unutar višegodišnjeg financijskog okvira i ove godine vidimo da sredstva neće biti dostatna ukoliko Europska unija želi odraditi poslove koje su države članice dodijelila. Dakle, potrebno su dodatna sredstva kao i za instrument za Tursku, što još nije stavljeno u proračun, a ne politička odgovornost zapravo iznosi mnogo više. Znamo da ćemo sljedeće godine za europski proračun, eh, iz europskog proračuna morati doprinijeti eh, sa dodatnim sredstvima za instrumente za financijsku pomoć, tako da sve te mjere po meni su smislene, Turska uzela veći broj izbjeglica nego sve druge države članice i u interesu Europske unije da se pobrinemo da kada Turska prihvaća izbjeglice, da je se pomogne. Jednako je važna humanitarna pomoć, što ne može raditi niti jedna država članica sama po sebi, nakoliko su to sve naši prioriteti. Vijeće mora učiniti dvije stvari, ili reći što više ne financirati, ili sredstva koja su na raspolaganju moraju e, biti povećana. No vijeće ne čini niti jedno od te dvije stvari, već se ponaša kao i do sada iste stvari će se ponoviti i ove i sljedeće godine jer jednostavno nemamo dovoljno sredstava. Ukoliko želimo reagirati na trenutno stanje stvari i privesti kraju višegodišnje programsko razdoblje, moramo se suočiti sa stvarnošću i pobrinuti se e, da da nam proračun bude dorastao trenutne krizi. To bi značilo da se pak za stabilnost koristi na takav način da doprinosi država članica proračunu neće biti proračunavani prema trenutnim deficitima. Mislim da je pravom odlučeno ono što smo trenutno proračunali, no kako ćemo ispuniti zahtjeve trojke u Grčkoj i kako ćemo zaštititi vanjske granice Europske unije i kako ćemo prihvatiti izbjeglice ili kako će Portugal moći pokazati solidarnost kada je proračun e, takve zemlje vrlo krut to sve neće funkcionirati. Dakle, potaknuo bih kolege da sutra glasu, glasaju protiv amandmana 21 epp p-a zajedno sa mojim klubom. A prijateljima u zelenima rekao bih da se nadam da ćete na kraju moći glasati za ove smjernice. Čak i ako e, nešto nije po vašoj volji razmotrio sam ovu situaciju i razmišljao sam o svim aspektima i zaključujem da u proračunskom smislu e, možemo preživjeti i e, bez nekih stavaka, primjerice koje se bave upravljanjem tehnologije i sličnim. Dakle, ja sam e, sa svojim klubom za ovo ali ne možemo reći da je proturječje ukoliko pomno pratimo razvoj situacije i pokušavamo se pobrinuti da financijski zahtjevi e, budu dodijeljeni na odgovarajućoj razini. Ako uspostavimo, zaključimo da su financijski zahtjevi preveliki, e, tada nećemo moći održati ovaj smjer aktivnosti. Dakle, podržite nas u raspravi o ovom proračunu, pokušamo ne oslabiti prijedlog koji imamo imam kontradiktornu poruku za vas. Dakle, i da idete malo, da budete malo sporiji i da privedete kraju, e, dakle, da se, da krenete malo prema zaključku. Dakle, jer malo je teško pratiti i prevoditi. Dobro, imao sam šest minuta vremena na raspolaganju, pa ću ga e, u potpunosti, dakle, svo svoje vremena za govorenje iskoristiti odmah, dakle, ukupnih 16, 6 minuta. Trenutno imamo izvješće Lamasur, koje je usvojeno 2008. I u Europskoj uniji također smo radili na predlozima unutar skupine Marija Montija, tako da sada očekujem da se nastavi konstruktivno eh, raditi u tom smjeru. Biće naporno, ali osjetit ćemo rezultate toga u budućnosti, a i vijeće neće u budućnosti morati toliko koristiti copy-paste metodu, jer je u demokraciji važno e, odraditi nužne aktivnosti. E, hvala vam, zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Gajeru na tome što je prepoznao važnu ulogu europskog proračuna u nošenju s trenutnim krizama, a istodobno da se nastavi sa podrškom gospodarskom rastu i razvoju i stvaranje radnih mjesta u Europi. Za 2017. i mi predviđamo novu izazovnu godinu proračunski gledano. E, morat ćemo se nositi sa utjecajem izbjegličke krize, e, ljude potrebno integrirati a vjerojatno će doći i još ljudi u Europu. Dakle, i dalje ćemo morati nastaviti podržavati ulaganja u Europi, tako da u tom kontekstu pozdravljamo pred stav parlamenta da je potrebno nastaviti sa rastom, a da je pritisak na proračun sve veći, te da se moramo više usredotočiti na rezultate našeg rada. I tako proračun usredotočen na rezultate bit će ključan za naš rad tijekom 2017. Reći ću četiri glavne točke, prije svega što se tiče izbjegličke migracijske krize sve fleksibilnosti proračuna smo u potpunosti iskoristili, zato smo vrlo zahvalni parlamentu, bili bismo izgubljeni da nam to niste ponudili i nastavit ćemo u tom smjeru, kao što vidite očekujemo daljnje izazove, ne, je nužnost stvaranja novog instrumenta da se pruži humanitarna pomoć unutar Europe, E, financirat ćemo također instrument za Tursku u proračunu 2016. jer već imamo projekcije potrebne za to i sa zadovoljstvom mogu reći da smo 95 milijuna eura e, već uložili i one se, oni se koriste na terenu. Naravno imamo obvezu i osiguravanje potrebnih sredstava za 2017. i vjerojatno i 2018. Druga točka se tiče sljedećeg prioriteta. Nastavak borbe protiv neplaćenih računa koji se e, nakupljaju iz prethodnih financijskih razlika. Mi smo to spustili na 8,2 milijarde i imat ćemo priliku izložiti našu analizu o pokretačima za to ubrzano smanjivanje neplaćenih računa te koje su posljedice toga na nadolazeće godine. Dakle, to ćemo učiniti tijekom prvog sastanka međuinstitucionalnog dijaloga o neplaćenim obvezama 14. Eh, ožujka prije rasprave o našim smjernicama, proračunskim smjernicama za nadolazeću godinu. Treća točka se tiče nečega što je vrlo važno za 2017. Dakle, imat ćemo u skladu sa regulativom o višegodišnjem financijskom okviru revidirati omotnice za kohezijsku politiku, što će dovesti do revizije obveza i platnih e, plafona te analizu inicijative zapošljavanja mladih i morat ćemo na temelju te analize donijeti vrlo važne odluke sredinom travnja, kroz otprilike mjesec dana. A 2017. također ćemo imati obaveze dovršenja smanjenja od 5% broja zaposlenih. Dakle, još jednom potičem sve da to disciplinirano provedeno. Danas je Međunarodni dan žena, pa ću za kraj i reći da je parlamentu smjernice unio i jedno, jedan poticaj komisiji da radi na pitanju e, rodne politike u proračunskom smislu. 2016. također ćemo biti suočeni ne samo sa nacrtom proračuna za 2017. već sa revizijom višegodišnjeg financijskog okvira i ta dva događaja nećemo nužno povezati, no moramo razmišljati o proračunu za 2017. već sada implikacijama na naš trenutni rad. Hvala. Hvala. E, sada idu predsjednici kluba zastupnika, u Pučana, prvi je gospodin Šar. Hvala, zahvaljujem svima. Prije svega zahvalio bih izvijestiti izvjestitelju na nacrtu izvješća i na kvalitetnoj suradnji tijekom cijelog procesa između naših dva klubova zastupnika. Izvješće pred vama, koje će se usvojiti sutra, e, drži se dva najvažnija prioriteta trenutno u Europi. Prije svega nastavak gospodarskog oporovka, a dva baratanje izbjegličkom krizom sa jasnim ciljem smanjenja priljeva migranata, nezakonitih migranata u Europu. Što se tiče nastavka gospodarskog oporavka, dodijelit ćemo dovoljno sredstava istraživanju, inovaciji, infrastrukturi, kako bi se osnažila konkurentnost e, europskog gospodarstva, samog gospodarstva i kako bi se stvorila e, dodatna radna mjesta. Što se tiče e, borbe sa problemima izbjegličke krize u smjernicama parlamenta koje ćemo sutra s velikom većinom usvojiti, jasno se pokazuje da parlament proračun Europske unije doživljava kao dio rješenja. Parlament uvijek želio brzo djelovati i ove godine situacija, došlo do te krizne situacije, ali države članice su također moraju ispuniti postojeće obveze, dakle u financijskim sredstvima koje se dijeljuju Africi, datu i instrumentu za e, Tursku. Dakle, tu vjerujem da ćemo doista biti u prilici usvojiti ovo izvješće sutra sa velikom većinom i reagirati na brigu naših građana unutar Europe. Hvala. Hvala ime socijalista i demokrata, gospođa Toma Marić na jednu minutu i pol. Hvala predsjedavajuća. Najprije porenice želim, Dordan, želim također čestitati izvjestitelju. E, imajući na umu da smo 2016. E, glasali jako odgovaran proračun, evo dolazi 2017. i to je test istine za Europsku uniju. U biti naša sposobnost da reagiramo na krizu odlučit će i odredit će našu zajedničku budućnost, a treba nam solidarni politički odgovor. Hoću reći da koordinacija nacionalnih sredstava neće više biti dovoljna. Moramo raditi na harmonizaciji zajedničkih instrumenata tamo gdje su potrebni zajednički instrumenti. Evo jedan primjer. Pitanje granica je jedno od tih e, kušnji. Ne možemo se više zadovoljiti koordinacijom rada država članica. Treba nam je jedna agencija i zajednička politika za e, zajedničke granice ako želimo spasiti Europu. To neće proći bez dodatnog finanskog napora, no danas e, granice proračuna Europske unije to ne omogućuju. Dakle, molim vas da imate na umu postavke naše rezolucije o reviziji finanskog okvira za 2000, razdoblje do 2020. Tu moramo odgovoriti na sve probleme i tako ćemo e, procjenjivati e, sve što, reče, sve što stoji u ovom tekstu. Sada gospodine Ashford u ime ECR-a ima riječ dvije minute. Izvjestitelj je ispravno identificirao probleme s kojima se Europa suočava. No, mene berine to što ispravna dijagnoza nužno ne dovodi do ispravnog liječenja. E, tri točke bih rekao. Prije svega, važno je da Europska unija funkcionira unutar proračuna, koja je dogovarana unutar višegodišnjeg financijskog okvira, te usprkos trenutno hitne naravi velikog broja problema s kojima se suočavamo, njih ne bismo trebali iskoristiti kao razlog da se zatraži veći proračun. E, prvo suprotno povjerenica je u pravu da uvede proračunski rad usmjeren na rezultatima i da traži europsku dodanu vrijednost i rezultate za uloženo. Druga stvar je, dijelim i razumijem brigu e, izvjestitelje vezano uz nezaposlenost mladih i u kriznim trenucima jasno mi je da će političari e, željeti na to reagirati. U krajnjoj liniji tko ne bi želio da se omogući mogućnost zapošljavanja za mlade, no ovdje bih upozorio Iskustvo nas uči da nezaposlenost mladih i programi koji se time bave su načelno imali najbolje namjere, ali u rezultatima bili razočaravajući. Jedna stvar koja može pomoći mladim, mladima nezaposlenima je snažno i sve šire gospodarstvo. Što me dovodi do treće točke. Jasno mi je da će se pažnja vjerojatno usredotočiti na krize vezano s poljoprivredu, sigurnost, izbjeglice, no potičem kolege da ne izgube zvida činjenicu da se radi o konkurentnosti, rastu i radnim mjestima koji jesu i more ostati prvim prioritetom ovog proračuna. Hvala. Na dvije minute u ime demokrata i liberala, gospodin Deprimer, Predsjedavajuća, povjerenice, Danas, kao što je to već rečeno, suočeni smo s ogromnim izazovima. Tu je kao prvo naj, isuviše nis, niska razina gospodarskog razvoja, osobito loše, zap, loše ulaganja, suviše visoka nezaposlenost koja je nepodnošljiva kod mladih. Zatim eh, migracijski pritisak koja dovodi u pitanje Uniju, uništava solidarnost i dovodi u pitanje same temelje Unije. Tu je i također teroristička prijetnja koja koliko god latentna danas i dalje je jako teška i predstavlja veliku opasnost e, i prijetnju pokolje masakra. I tu je konačno katastrofalna situacija u kojoj se nalazi južni dio sredozemlja i bijeda u kojoj je središnja Afrika e, sa svakodnevnom bje, e, masakrima i, neprihvatljivim situacijama. Sučen s takvim izazovima proračunski prioriteti za 2017. godinu za e, naš klub zastupnika liberala i demokrata su jasni. Kao prvo promovirati ulaganje i razvoj, i, dakle gospodarski rast i zapošljavanje. Zatim podržati mala srednja poduzeća koji su stvarna okosnica europskog gospodarstva. Treće, ponovno pokrenuti inicijativu za mlade. Četiri, upravljati, a ne samo trpiti migracijskom krizom. E, konkretno organizirajući humanitarne koridore, e, uspostavljajući sigurnosne oblasti, uspostavljajući ravnopravno partnerstvo, a ne cjenjkanja utemeljena na ucijeni. Pet, biti na razini geostrateških neravnoteža koje su stvorene u cjelokupnom našem susjedstvu i koje zahtjeva od naše unije jasno djelovanje protiv uzroka tih neravnoteža. Eto, predsjedavajuća, povjerenice, gospodin izvjestitelju, na temelju ovih prioriteta ćemo mi aktivno sudjelovati u raspravama koje se tiču pitanja proračuna za 2017. koje su, e, a na vama je da ih izradite. Hvala ime Guja na minutu i pol gospođa Nirjada. Hvala. Proračun Europske unije postaje nemoguća misija. Svake godine iznenađuju nas svakog mjeseca o novim prioritetima, novim obvezama i također o rezovima koje moramo provesti. Da li mjera štednji, mjere štednje upravljaju proračunskim odborom kao državama članicama. Imamo dovoljno sredstava za postizanje političkih ciljeva, a odgađamo li čak dokidamo postojeće prioritete. Složili smo se da je investicija nešto što je nužno za stvaranje novih radnih mjesta i osnaživanje gospodarstva, a smanjili smo MFF za 85 milijardi dok neke od nas eh, smetli mjere štednje, drugi se bave pitanjima financija. Mladi prolazi kroz poteškoće zbog toga što je uništena inicijativa za mlade, a komisija i vijeće su licimjerni i govore da su mladi važni, a istodobno im podrezuju krila. Naša ribolo, ribarska industrija je također desetkovana, a veliki spasitelj FC fond je zapravo svojevrsna e, varga. Privatni investitori su oni koji tu najviše profitiraju, a financijski instrumenti koje provodimo su ad hoc naravi i smanjuju mogućnost rada u kohezijskom smjeru. Hvala. Zastupnik Maragal. Zastupnik Maragal. Hvala vam. Ovo je izvješće, gospodine Gajer, kvalitetno i potvrđuje da je ovaj parlament, da ovaj parlament ponovo pokušava predstavljati najbolje interese javnosti, a ne samo nacionalne interese. Dakle, postoji određena mjera starjelost, jer će doći do nekih promjena, no što se MFF-a tiče, postoji opasnost toga da nećemo moći naprijed. Dakle, što se tiče klimatskih promjena, postoji pozitivan tekst, no što se tiče itera to je jedan stav gdje moj klub nažalost neće moći sudjelovati. Hvala ime FDD-a, gospodin Zanin ima riječ na minutu i pol. U 24.10.2 mi kaže da uključim mikrofon. zemlje članice eurozone su u nečemu što je nametla nam, što nameće Brisel i cjelokupno ludilo eh, jedinstvene valute. Dakle, kako pomoći, poboljšati situaciju? Povećavanje proračuna Europske unije je utopija. Za neke programe istina je da je potrebno više resursa, međutim ja mislim da je jako mali broj programa u kojima Europska unija može biti učinkovitija od država članica kako bi se nosila sa trenutnim izazovima. Sad prave se te velike najave poput ovih Junkerovih o velikom planu ulaganja, no o čemu se tu radi? U biti države članice su te koje odlučuju samovoljno o svojim malim eh, projektima koji nemaju nikakve dodane vrijednosti koji su već odavno pripremljeni. Dakle, možda bi država članica trebala koristiti puno slobodnije svoje sposobnosti ulaganja bez tih e, prinuda e, Europske unije. Europski proračun je nešto jako daleko što je tu, eto, što dolazi u ad hoc situacijama i plan, Junkerov plan i ovi novci koji se daju Erdoganu nadajući se da će se riješiti pitanje migracije. Ne, doista Europa je bolestan, bolesna, a ovaj proračun je samo toplomjer te bolesti. Hvala gospodin Zulstra, sada ima riječ na jednu minutu NF. Hvala predsjedavajuća. Predsjedavajuća, Ovi smiješni iznosi koji se daju, odnosno koje se planira dati Turskoj su absurdni ili ovo što se daje Grčkoj. O tome mogu govoriti, ali iskreno govoreći želim e, govoriti o instrumentu za fleksibilnost. Europski parlament želi e, mimo proračuna predvidjeti iznos novaca koji će biti korišteni u slučaju potreba. To je jako loša ideja, jer kako ćete znati da li je jedan hitan slučaj doista najgori mogući koji se može dogoditi ove godine, jer u krajnjem slučaju možemo reći da je Europska unija često izvrgnuta i izložena razno raznim e, katastrofama, dakle mogli bismo posegnuti prvi isuviše brzo, brzo za tim sredstvima što bi moglo ugroziti e, poduzeća, evo, ako se potroši sav taj novac 1. siječnja, onda vidjet ćemo 2. siječnja da će nam reći parlament, odnosno komisija, da nije imala dovoljno novca za, koje treba posvetiti za mlade. Dakle, povjerenice, ne možemo e, u državama, a sigurno ne ni u nar, još manje na europskoj razini raditi na predviđanju kriza i ne možemo e, ovakve instrumente za fleksibilnost e, izrađivati. Hvala. Gospodin Fernandeš ima trižno na minutu i pola. Hvala predsjedavajući povjerenice. proračuna Europske unije predstavlja samo 1% BDP-a No, opet to je veliki proračun, veliki proračun za ulaganja, to je proračun u kojem upravni troškovi predstavljaju samo 6%. 6% cjelokupnog proračuna, međutim njegova dodana vrijednost je nedvojbena. Na primjer, evo razmišljamo što to predstavlja glede jamstva za Junckerov plan koji će mobilizirati 315 milijardi biti već se prikupio 50 milijardi i za neke države članice To će omogućiti ulaganja, porast ulaganja za više od 50%, dakle to pospješuje zapošljavanje, socijalnu kohezijanu, teritorijalnu koheziju. Dakle, jako je važno da e, ove mjere evoluiraju, jako je važno po, poduprijeti mala srednja poduzeća, konkurentnost i moramo osobitu pozornost pridati obzoru za 2020 u vašem programu. Tu je inicijativa za mlade, inicijativa s kojom treba nastaviti i što više imamo hitnu situaciju na vratima Europske unije, tu mislim na izgličku krizu, ne smijemo ostati ravnodušni, moramo koristiti sve, sva raspoloživa sredstva i svu raspoloživu solidarnost i e, elastičnost za, e, da se nosimo s, tom, svim tim pitanjem. Hvala gospodin Manko, imate riječ na jednu minutu. hvala. Europi manjka ulaganja koje bi omogućili rast gospodarstva i koji bi omogućili da e, stvaramo radna mjesta. I zato europski plan ulaganja, europski fond strateška ulaganja su namijenjeni za ulaganja koja u suprotnom ne bi bila moguća kad ne bi bilo nikoga koji bio spreman preuzeti rizik. A pogledate popis investicija, tu ima investicija koja ne predstavlja nikakav rizik. U mojoj zemlji se e, e, radi, radi takva ulaganja bez EFSU-a, jer izolacija, stamen, rješavanje stambenih pitanja, to je nešto što e, omogućava porast zapošljavanja, ali to je bez ikva rizika. No, ako ćemo e, e, iz e, od sredstava EFSU-a koristiti, financirati ovakve projekte, onda je to tračenje europskih sredstava, tako da bi trebalo vidjeti što i kako raditi. Dakle, treba provjeriti koja sredstva mogu proći bez tog rizika. Najviše hvala. Višegodišnji plan za razdoblje 2014-2020 podrazumio neka proračunska sredstva koja nisu dostatna kako bi se bavilo krizom, izbiliškom krizom. I to je i velika mladih. Tu imamo dodatna sredstva za Siriju, za Grčku i predviđena su preuzimanje dodatnih obveza za razdoblje 2020. i obzir 2020. i mm, sve to zahtjeva ogromna sredstva i mislim da trebamo revidirati financiranje 2020. i e, želim se prostaviti izvjestelju koji se zalaže za ove mjere. Hvala gospodin Arnot, imate riječ. Ovo izvješće puno govori o tome kako povećati proračun, a da se u biti ne povredi nikako pravilo o višegodišnjem finanskom okviru. No ono o čemu bih želio govoriti danas jeste licemjerno ponašanje država članica koje u biti ne žele dati sredstva EU predsjedavajuća, ja sam šokiran. Naime, nije lijepo optuživati za takve stvari u kraljevnu, a David Cameron, kao što znamo, vodi tu vladu i istog dana kada je Cameron eh, postao premijer, rekao je da neće dirati sporazum eh, iz Lisabona, no to vjerojatno nije njegova krivnja. Uglavnom, vlada je Predsjednik vlade je obećavao da će smanjiti migraciju na 10.000 migranata godišnje ako ga se izglasa. I evo sad imamo ovo izvješće koje nam kaže kako iznaći način da se 2017. godine utroši, potroše veći, veća sredstva poreznih obveznika i jedino mjesto gdje e, se poziva na smanjenje troškova je izbjegnuto. Dakle, umjesto ovoga svega ja želim stvarno inzistirati na dvosmislenosti i dvoličnosti ovoga svega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 treba identificirati i uvidjeti koje su, koje su moguća rješenja za ovu krizu i ne smijemo dopustiti da ta kriza ugrozi e, razvoj drugih europskih važnih politika. Imamo sve veće zahtjeve za prenamjenu sredstava iz kohezijske politike. To je greška. Izbjeglice treba integrirati, ali zato treba nam treba gospodarstvo, dinamično gospodarstvo i gospodarski razvoj, rast. Preusmjeravanje sredstava može predstavljati kratkoročno rješenje, ali će dugoročno gledano dovesti u pitanje europske integracije. Dakle, moramo imati proračunska pravila koja će države članice moći prihvatiti i usvojiti, te da fondovi za razdoblje 2014-2020 budu valjano utrošena. Također treba procijeniti zahtjeve od Sirije i Turske, jer u suprotnom proračun neće biti izglasan i ne zaboravimo da proračun za 2017. mora također ispraviti višegodišnji financijski okvir. Iz tog razloga moramo ozbiljnije razmišljati o vlastnim resursima. Hvala gospodine Hoffman, imate na jednu minutu. Predstavajuća povjerenice. suradnja za održivi razvoj instrument koji treba omogućiti da se bori protiv migracije. Sukladno tome, apsolutno je nerazumljivo da su ta sredstva poučena iz Fonda za europski razvoj te da ga se može koristiti samo za eh, istirivanje istjerivanje ljudi. Tu se radi o, tu je potrebno da imamo dovoljan manevarski prostor za višegodišnji financijski okvir. Vijeće mora jednom za svakda pred, eh, shvatiti da eh, postoje nepredvidivi događaji, ali ti događaji su sada predstavljaju stvarnost, a ne nepredvidive događaje. Još par riječi o fondu za Siriju i Afriku. Mi još uvijek čekamo na milijarde za taj fond, ako države članice namjeravaju bolje eh, rasporediti priljev izbjeglice i ako žele zadovoljiti svoje financijske obveze, onda jedno što možemo očekivati jeste ključ koji će eh, predstavljati na valjan način solidarnost. Gospodin Pulmajer, imate minutu i 30, izvolite. Predsjedavajuća, povrednice, dragi kolege i kolegice, doista je eh, čudnovato što financijski dužnosnici u biti nisu iznenađeni tim što odlučuju njihovi šefovi države vlada. I evo odjednom, kada se uvidi da su dužnosnici počeli odručivati nešto što nije sukladno sa mišljenjem političara, onda svi pravimo iznenađeni. To je jedan ritual kojem se mora stati u kraj. Ovo je sada ozbiljna kriza i države članice bi morale uspjeti bolje međusobno tumačiti, odnosno bolje biti upoznati s problema jedni drugih i da svakih dva tjedna ne upadamo u korektivne mjere koje su izazvane time što jednostavno države članice ne uspjevaju riješiti svoje nesporazume. Nadam se da će tijekom sastanka na vrhu između EU i Turske da su neka od ovih pitanja E, obrađena, mislim da bismo trebali biti ipak donekle oprezni glede dodjele cjelokupnih kontingenata, no pomalo iznenađujuće vidjeti da su ti fondovi popunjeni samo 10%, evo, za Siriju i e, Afriku i Tursku. I problem izbjeglica je jasan. Predsjedavajući povjerenice, nadam se da ćemo tijekom ovih pregovora uspjeti možda doći do razumljivijih eh, rezultata, bit ćemo eh, skromni. Gospodine Donardo, imate dvije minute. Predsjedavajući, želim pozdraviti rad eh, kolega od jučer i reći koliko je žurno da Europska unija raspolaže proračunskim sredstvima koje će biti na razini politika koje vodi, odnosno koje bi trebala voditi. Za 2017. godinu iskoristili smo maksimum raspoloživih sredstava i mm, plafone i marže pomjerali smo zidove spram krize, e, geopolitičke, terorističke, poljoprivredne, migracijske, financijske. Evo ga, danas je kralj e, gol, ali opet ne možemo strateške politike Europske unije kao što su ZERP istraživanje, obzor 2020, mladi i tako dalje. Dakle, pitanja su postavljena na odgovarajući način. Države članice moraju vidjeti kakva je situacija i potrebno je naći nove resurse. I glede toga svega s velikim nestrpljenjem očekujemo rezultate e, analize komisije Monti koja bi trebala dati malo zraka europskom proračunu. Hvala gospodine Rubik, imate minutu i pol. Hvala predsjedavajuća. Prvenice, najprije želim reći da što se tiče proračuna za 2016. da smo već predvidjeli pitanja žena i nadam se da će ovaj projekt Female Business biti pojačan u ovoj aktivnosti promiđbe inicijative eh, migranata i no, istovremeno trebamo biti u stanju reći na jasan način šefom država i vlada što treba napraviti u ovom višegodišnjem financijskom okviru do 2020. godine treba reći šefom država vlada da ne možemo preći sa 1,1 na 1%, dakle 0,1% BDP-a za izbjeglice, za izbjegličku krizu predstavljalo bi okvir koji nije ekscesivan, koji bi bio potpuno, trebao biti potpunosti izdrživ za države članice i koji bi omogućio državama članicama da e, troše sredstva tamo gdje su najučinkovitiji. Tu se ne radi samo o Turskoj, treba također govoriti o Grčkoj, izbjeglice, tražitelja zila, mogli bi mogli bi također biti razmješteni po državama članicama i treba bi pozvati, moglo bi se pozvati šefove država i vlada da interveniraju. Ovdje se ne radi samo o državama članicama, već i o nevladnim organizacijama koje bi mogli e, biti kandidati za ta financijska sredstva kako bi pomagali izbjeglicama. Izbjegli... Ne treba se govoriti samo o jednom mogućem putu, već imamo više rješenja. Hvala gospodin Vjot, imate riječ. Hvala gospođo. Zahvaljujem kolegi Gajeru na izvješću. Želim govoriti o pitanju Turske. Kao što je e, rekao povjerenik, mi smo radili u odboru za proračun da nađemo neko rješenje i želim spomenuti kao član tog odbora da postoje ozbiljni problemi u Turskoj kada je riječ o temeljnim ljudskim pravima. Riječ je o medijima, o tisku e, i s druge strane imamo vrlo ozbiljnu situaciju tamo u toj državi. Važno je reći sasvim jasno obzirom na migracije i na izbjeglice da se moraju izdvojiti posebna sredstva i da je ovo izvanredna situacija. Moramo imati fiksni iznos koji ćemo posvetiti izvanrednim situacijama kao što je ova. E, Novakova. Hvala e, gospođo e, predsjedateljice, gospođo povjerenice. Svake godine ova institucija daje ton europskom proračunu. To je naš zadatak. Neki kolege su retorički vrlo vješti, ali trebamo gledati brojke i ciljeve naše mladi, inovacije, tehnologija. Ovo je vrijeme godine kada moramo identificirati proračun koji se temelji na rezultatima e, kako bismo izbjegli neplaćene račune, imali više sredstava i kako bismo bili otporni. Sada nije trenutak govoriti da je novac potrošen na inicijativu za mlade propao. E, do povećajmo iznose za mlade poduzetnike, razvijimo kapacitete država članica kako bi mogle uspješno e, tražiti sredstva iz 2020 i e, FC. I E, na kraju, ali ne najmanje važno, proračun o kojem govorimo danas je lice koje će Europska unija imati sutra. Na nama je da ostavimo nasljeđe. Hvala e, gospodin Nebresku, e, hvala za početak. Želim čestitati izvjestiteljici koja ima tako koncizne i sažete preporuke želim se obratiti onima koji vlastite e, političke ciljeve žele opravdati amandmanima. Ne možemo postaviti u pitanje kohezijsku politiku i e, sredstva koje Europska unija izdvaja e, kako bismo imali koheziju među našim regijama. Imamo i migracijsku krizu, a to znači da Europa mora biti ujedinjena. Ujedinjena Europa mora imati e, e, rashode koji će nam omogućiti postizanje naših ciljeva. Potreba nam je stabilnost, a to ćemo uspjeti u kontekstu višegodišnjeg programa. Hvala, dobila sam dva zahtjeva za slobodno javljanje za riječ. Prvi će biti gospodin Hetman. Hvala, gospođo predsjedateljice.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 više puta, ali moramo pripaziti e, da imamo dovoljno sredstava za plaćanja kako bismo izbjegli probleme koje smo imali ranije sa zaostalim plaćanjima. Nadalje, proračun za 2017. godinu će morati sadržavati više sredstava za rješavanje migracijske krize. Ta izvanredna situacija iziskuje izvanredna sredstva. Moramo pronaći novac koji ćemo potrošiti na stabilizaciju situacije. Istovremeno moramo raditi na integraciji onih izbjeglica koje smo već primili u Europsku uniju. E, moramo usmjeriti sredstva iz Europske unije u države izvan naše regije kako bismo zaustavili taj migracijski tijek Hvala. U ovom trenutku imamo velike izazove kad je riječ o proračunu za 2017. godine. Imamo pitanje izbjeglice, nezaposlenost, siromaštvo. Moramo podržavati ulaganja kako bismo imali razvoj. Sada se nalazimo u kritičnoj situaciji. Imamo 40 pojedinaca. To su izbjeglice koje su sada zatočene u Grčkoj do kraja godine ćemo imati 150 tisuća. U bivšoj Jugoslavenskoj, bivša Jugoslavenska republica Makedonija i Bugarska su zatvorile granice. E, Grčka je siromašna zemlja, mi moramo dati potporu tim izbjeglicama. Samo dva i pola milijuna je izdvojeno, ali moramo rješavati tu situaciju s izbjeglicama. Moramo pomagati i e, lokalnim e, tijelima. Nezamislivo je da imamo takvu humanitarnu krizu i zatvorene granice. E, gospođa Georgijeva, molim vas, zaključite. pred nama je vrlo ozbiljan zadatak. U Europi imamo mnoge hitne potrebe, morat ćemo odrediti prioritete i bolje koristiti sredstva. Stoga se slažem s onima koji su govorili o tome da je potrebno dati prioritet konkurentnosti rastu i radnim mjestima i moramo riješiti ono što je najveći izazov za Europu u našem životu. Mi smo fokusirani na predviđanje gdje bi mogli iskrsnuti problemi i upravo zato smo izmijenili instrumente koje imamo uključujući kapacitete pružanja humanitarne pomoći unutar Europe. U komisiji smo počeli o tome razmišljati puno prije nego što je to postala tako hitna potreba u Grčkoj. Ne znamo što još može iskrsnuti, ali znamo da u svijetu e, koji je sve osjetljiviji, gdje sve češće dolazi do šokova, moramo moramo reagirati brže i okretnije kako bismo zaštitili sigurnost naših građana i zbog toga se slažem i na kraju bih rekla da koliko god da je nategnut naš proračun moramo imati prostora za fleksibilnost kako bismo mogli brzo reagirati kada dođu e, izvanredne potrebe a drugo moramo kreativnije razmišljati o načinu na koji trošimo novac možemo li postići više od jednog cilja sa istim eurom dat ću ovdje jedan mali primjer uzeli smo 30 milijuna od onih 500 milijuna E, za rješavanje krize za mlijeko, s mlijekom da to damo svjetskom e, e, programu za hranu da kupe mlijeko od naših farmera i da time hrane djecu izbjeglica. Dakle moramo tako kreativno razmišljati i na kraju da treba nam novac ali u ovom teškom, e, ovim teškim vremenima e, trebamo jedinstvo još više od novca. Moramo paziti da ne izazivamo nepotrebne sukobe koji će samo potkopati jedinstvo Unije umjesto da ju jačaju. E, hvala gospodine Gajer. Želite li nešto dodati? Zahvaljujem, želim zahvaliti svima na raspravi, na podršci. Mislim da tek počinjemo raditi na proračunu, ali rad za danas mora završiti